u ime vijeća dati riječ ministrici Žanin Henis Plashard. Izvolite, imate riječ. E, da, kako možemo vam dati nekoliko minuta nakon nakon toga naime riječ ima povjerenik Han, a onda ćemo imati krug govornika koji će govoriti u ime svojih klubova zastupnika. Ja ću također uzeti riječ u ovoj raspravi. E, nadao sam se da će me netko zamijeniti na dužnosti podpredsjednika i ako to uspijemo da ću rado uzeti riječ. Sada riječ ima ministrica Henis Plashart. Dopustite mi da ponovim odlučnost vijeća Europskom e, pristupnom procesu kada je riječ o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Kritična situacija u toj zemlji izaziva zabrinutost. 2015. godine bivša Jugoslavenska republika Makedonija bila je suočena sa jednom od najtežih političkih kriza koja je bila obilježena dakle podjelama e, i isto tako e, eroziji povjerenja u javne institucije kao i u pravosudni sustav. Sada je ključno da se prevlada kriza i da se pobrinemo da se riješe ti problemi na odlučan način. Politički sporazum iz lipnja srpnja 2015. godine kao i reformski prioriteti koje je izdala komisija e, pružaju smjernice za ono što treba odraditi. Mi smo primili na znanje odluku da se odgode rani parlamentarni e, izbori do lipnja kako bi se e, kako bi se sada, sada svi akteri moraju ispuniti svoju odgovornost i moraju poduzeti potrebne mjere što uključuje i reformu medija vezanu uz e, predizborni postupak. To uključuje i inkluzivni politički dijalog u zemlji, što je ključno ako želimo ostvariti pomake. Održavanje kredibilnih izbora u kojima će slobodno sudjelovati svi građani stranke osnovni je preduvjet kako bi se završila ova politička kriza. Mi budno pratimo ovaj proces u suradnji sa Uredom OSS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Htjela bih e, samo još jedanput prokomentirati blisku suradnju među europskim akterima, što je ključno kako bi zemlja izišla iz političke krize. Posebno želim spomenuti povjerenika Hana i njegov odlučni angažman, hvala vam na tome, kao i angažman trojice zastupnika ovoga doma, gospodina Vajgla, gospodina Havita i gospodina Kukana. Zahvaljujem svima njima na naporima. Održive reforme e, bave se područjima kao što su vladavina prava, javna uprava, zaštita temeljnih i ljudskih prava i slobode medija, te borba protiv korupcije. To su i dalje ključna područja na put te zemlje prema Europskoj uniji. Želim još jedanput istaknuti važnost neovisne istrage e, kada je riječ o svim navodima e, i aferama. Posebni tužitelj i parlamentarni e, parlamentarno istražno povjerenstvo moraju dobiti potporu u svom radu i želim ponoviti apele vijeća kada je riječ o događajima Kumanova iz svibnja, iz svibnja e, što bi trebalo istražiti na objektivni transparentan način. Što se tiče migracija, Želim pohvaliti bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju u naporima koji su uloženi u rješavanju izbjegličke migrantske krize prošle godine. Unazad nekoliko tjedana nekoliko je unilateralnih odluka doneseno na zapadno-balkanskoj ruti. Europsko vijeće je u veljači jasno reklo da samo kroz zajedničke napore možemo riješiti ovaj izazov na odgovarajući način. Nema alternative sveobuhvatnom europskom rješenju. I da, vrlo je važno da je bivša Jugoslavenska republika Makedonija kao zemlja kandidat e, zauzela svoje mjesto u ovome procesu. Europska unija će i dalje nastaviti pružati značajnu potporu ovoj zemlji kako bi osnažila kontrolu na granicama i poboljšala upravljanje granicom i postupkom azila i to vrijedi i za neke države članice koje to rade bilateralno. Želim naglasiti i dobro susjedske odnose kao i rješavanje pitanja imena pod pokroviteljstvom UN-a, to i dalje ključno za stabilnost u regiji. Pristupni proces ove zemlje e, sada je na prekretnici. Komisija je izjavila da je spremna produžiti preporuku da otvori pristupne pregovore, međutim, to za to će biti preduvjet e, provedba političkog sporazuma iz lipnja, odnosno srpnja 2015. kao i provedba hitnih reformskih prioriteta. Vijeće će e, zauzeti svoj stav nakon što se provedu izbori u Makedoniji. Uistinu vjerujem da je politički vođe imaju odgovornost da poduzmu potrebne korake kako bi e, ta zemlja ponovno bila na putu euroatlantskih integracija. Hvala ministrice. Sada u ime Europske komisije povjerenik Han. Dobrodošli, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjedniče ministrice, uvaženi zastupnici. Želim prije svega zahvaliti ministrici na prijateljskim riječima što se tiče našeg rada, no isto tako želim zahvaliti još jedanput trojici zastupnika Europskog parlamenta, gospodinu Vajglu, gospodinu Hovitu i gospodinu Kukanu na ustrenom radu zajedno s tom zemljom što će nam omogućiti da zajedno, odnosno što nam je omogućilo da prošlog ljeta dođemo do političkog sporazuma. Mislim da je od ključne važnosti da pružamo pomoć bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji u rješavanju ovih političkih izazova s kojima se suočavaju kako bi taj politički sporazum e, i dalje bio živ i mjesecima nakon što je sklopljen. Prije samo dva tjedna ovi zastupnici su bili u posjetu e, i nakon toga je šef delegacije EU-a uputio pismo e, predsjedniku vlade gdje smo mi predstavili naše zajedničke stavove, a to je da su preduvjeti za organiziranje izbora 24.4. nisu bili ispunjeni. Vaši kolege su zajedno sa e, delegacijom EU-a dogovorili da se odgodi datum za parlamentarne izbore na 5. lipnja i htio bih naglasiti koliko je važno da Europski parlament odigraju svoju ulogu kako bi pomogao zemlji u ovim demokratskim procesima. Htio bih također reći da se nadam da će i promatrači biti prisutni kada se budu održavali izbori. Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim i u Vajglu, izvjestitelju i odboru za vanjske poslove na ovoj rezoluciji e, koju trebate usvojiti. To je u skladu sa našim nalazima iz izvješća e, za 2015 izvješća o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Kao što znate, ovo razdoblje je bilo prepuno izazova za tu zemlju i uvjeren sam da smo u izvješću postigli pravu mjeru. S jedne strane smo prepoznali da je ova zemlja na dobrom stupnju spremnosti, da ima funkcionalno gospodarstvo i da je e, dobro usklađena sa pravnom stečevinom. To znači da su usvojeni pravi zakoni i strategije i da su uglavnom na snazi. Kao i u ostalim zemljama osnovno pitanje se postavlja kada je riječ o provedbi zakona kao i kada je riječ o političkoj volji za donošenje teških odluka. S druge strane, ova zemlja se našla pred najtežom političkom krizom u posljednje vrijeme. Parlament je glavna oporbena stranka bojkotirala više od godinu dana. Situacija se dodatno pogoršala nakon što su objavljeni presretnuti razgovori koji su sugerirali da je sustav ugrožen zbog e, korupcije na visokoj razini i političkog uplitanja. Kako bi se prevladala politička kriza, usvojili smo pristup e, na, e, koji se temelji na dva stupa. Kao prvo politički sporazum koji su prošloga ljeta postigli četiri politička čelnika. To je bio važan iskorak. Neke su obveze ispunjene u dogovorenim rokovima. Glavna oporbena stranka vratila se u parlament, a u rujnu je imenovan posebni tužitelj. Žao mi je što e, su neki drugi rokovi nisu bili ispunjeni na vrijeme i to je zahtjevalo aktivno sudjelovanje Europske unije. Paralelno tome politički sporazum e, iz lipnja prošle ove godine, mi smo predstavili i čitav niz reformskih prioriteta kako bi se riješila osnovna pitanja vladavine prava. Kao i u drugim područjima politička volja ovdje od ključne važnosti. U izvješću smo naveli da je komisija spremna produžiti preporuke za otvaranje pristupnih pregovora sa ovom zemljom pod uvjetom da se nastavi provoditi politički sporazum iz lipnja srpnja 2015. i da se e, provedu reformski prioriteti u značajnoj mjeri. Mi i dalje e, pratimo situaciju te ćemo vam podnijeti izvješće e, pravodobno. Kao što ste naveli u rezoluciji, međuetnička situacija i dalje je krhka u toj zemlji. Proaktivne mjere e, trebaju se poduzeti kako bi se riješilo to pitanje i kako bi se izgradilo veće povjerenje među etničkim zajednicama. U tom smislu je treba dovršiti i Ohridski okvirni sporazum. Dobrosusjedski odnosi također su od velike važnosti za tu zemlju, a jedan od prioriteta je rješavanje pitanja naziva zemlje. Ova zemlja je također na granici e, gdje se događa izbjeglička kriza i komisija je opredjeljena nastaviti pomagati zemlji u rješavanju ovoga problema. Radujem se daljnjoj raspravi. Hvala. Hvala lijepa, a sada prelazimo na govornike u ime klubova zastupnika. Vezano uz izvješće o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2015. godinu. Sada dajem na dvije minute riječ gospodinu Vajglu u ime Aldea. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, gospođo ministrice, draga Žanin, povjereniče Han, dozvolite mi da na samome početku odmah kažem hvala na vrlo ljubaznim riječima koje ste uputili vezano uz našu suradnju. Moram reći da smo i mi uživali u suradnji. Donosimo rezoluciju o Makedoniji koju smo pripremili zajedno sa vama i izvrsnim kolegama izvjestiteljima u Sjeni koji su podacili više od 300 amandmana. Makedoniju se predugo pušta u čekaonici, ali istovremeno i danas se suočava sa problemom na tisuće izbjeglica na njezinim granicama koji žele ući u Europsku uniju putem balkanske rute dok mi pokušavamo pronaći načine kako da tu rutu zatvorimo. 5. lipnja će se održati izbori u Makedoniji kako bi se stalo na kraj političkoj krizi. Ako ti izbori budu održani u skladu sa političkim i demokratskim pravilima, komisija će konačno moći dati preporuku za otvaranje pregovora Makedonije e, s Europskom unijom u skladu sa e, procesom kako je e, ranije propisan. Makedonija je uistinu pokazala značajnu stabilnost i rast. Ona aktivno radi na uspostavljanju prijateljskih dobrosusjedskih odnosa te također na jačanju povjerenja e, između e, Makedonije i zemalja Bugarske i Grčke u ovom slučaju s kojima još postoje otvorena pitanja. Mi smo istaknuli pitanja koja su se e, pojavila vezano uz skandal prisluškivanja. Također smo e, spomenuli i sporazum Pržino e, koji također ima za cilj vratiti povjerenje. Govorili smo također i o reformama koje među ostalim predviđaju dogovor političkih stranaka uz posredovanje komisije, posebice povjerenika Hana, te sudjelovanje demokratskih predstavnika USAID-a te tri posrednika Europskog parlamenta. Uvaženi kolege, vrijeme je došlo da Makedonija napravi novi korak prema euroatlantskim integracijama i moj klub zastupnika ALDE to podržava. Žao mi je što nam je dano samo dvije minute za ovo izvješće. Mislim da to nije baš pošteno. Gospodine Weigl, plavi karton od gospođe Vozenberg, jeste li spremni prihvatiti? Gospođa Vozenberg ima plavi karton za vas. 30 sekundi, gospođo Vozenberg, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Pažljivo sam slušala, gospodine Weigel, vaše stajalište. Kao što znate, u ovome trenutku podignuta je ograda na granici, baca se suzavac i na granicama je humanitarna kriza. Je li takvo stajalište prema važnom europskom problemu nešto što treba uzeti u obzir pred otvaranje pregovora Makedonije sa Europskom unijom. Gospodine Weigl, imate 30 sekundi da odgovorite na pitanje. Moram priznati da nisam zbog tehničkih problema i prijevoda uspio shvatiti o čemu se radi, pa nisam shvatio bit pitanja. No dozvolite da pokušam pogoditi što ste me pitali. Naravno, za malu zemlju veliki je problem ako se mora nositi sa tako velikom situacijom, teškom situacijom na svojim granicama. I ja mislim da Europska unija, Europska komisija trebaju stajati uz Makedoniju i pomoći rješavanju problemu na granicama, ako je to bilo vaše pitanje. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik za EPP, gospodin Pelam. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, gospodine povjereniče, želim zahvaliti gospodinu Vajglu na uključivom i konstruktivnom pristupu. E, želimo zahvaliti što je e, uspostavio pozitivnu ravnotežu u ovom vrlo složenom pitanju. Makedonija je kandidatkinja sada već gotovo deset godina i smatra se zapravo najnaprednijom zemljom kandidatkinjom kada govorimo o usklađivanju zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, već godinama je tu zastoj u e, otvaranju pregovora između Makedonije i Vijeća. Vrlo je važno ponovno uspostaviti stabilnost i funkcionalnu suradnju među akterima u političkom procesu, zato što dijalog, međusobno poštovanje kao i poštovanje temeljnih sloboda, uključujući slobodu medija, predstavljaju nužni uvjet da bismo mogli imati vjerodostojno društvo koje počiva na vladavini prava. Bojkotiranje rada u parlamentu od onih koji su izgubili izbore svakako nije nešto što je u skladu sa demokratskim načelima i nanosi štetu zemlji. Novi izbori bit će od ključne važnosti za sve nas i molim sve strane da se drže sporazuma iz Kumanova. Hvala lijepa. Za socijaliste i demokrate minutu gospodin Howitt, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, izvjestitelju izvjestiteljima u sjeni parlamentarnom posredniku na ovom izvješću vezano uz zemlju koja je posvećena pristupanju Europskoj uniji. Molim kolege da se povedu zapravo za primjerom koji je pokazao izvjestitelj i razlike u političkim gledištima između Alda i socijalista demokrata primjerice jednostavno zanemare kako bi političke aktere u Skopju potaknule da donesu dobre odluke. Sutra ćemo postati vrlo jasne poruke. Kao što je gospodin gospodin Han već ponovio, Europska komisija je dala pozitivnu preporuku za otvaranje e, pregovaračkog procesa sa ovom zemljom e, naravno uvjetovano e, međustranačkim sporazumom oko kojeg treba pregovoriti. Nadamo se da će do toga, da će do toga uistinu doći. Europski parlament će jasno poslati poruku zadržite svoju demokraciju ili će pozitivna preporuka morati biti povučena. Prošlog mjeseca, kada je vladajuća stranka tvrdila da neće biti daljnjih medija prije izbora i da neće biti daljnjih eh, procjena izbornog procesa prije izbora, u jasnoj izjavi koju su dali mi smo rekli da to nije bio sastavni dio nikakvog sporazuma kao što su tvrdili a i predstavnik nizozemske vlade to je ponovio danas popodne. stajalište vijeća i komisije koje u potpunosti podržava parlament i nadamo se da će se sutra to pokazati jest da treba nastaviti s reformama i znam da nam je e, povjerenik rekao da je došlo do određenog zastoja. također želim reći da je posebni tužitelj koji je zadužen za istragu, odnosno osoba koja obavlja tu dužnost, e, je rekla da jednostavno nema potpunu suradnju pravosudnog sustava i drugih organa. Ona je naime zadužena za istraživanje e, navoda koji su se pojavili protiv glavnih političkih aktera. Potrebno je učiniti sve što je u našoj moći kako bi se normalno omogućio njezin rad. Mi se nećemo e, pridružiti onima koji zbog toga što se nalaze na udaru migrantske krize namjeravaju to iskoristiti za napad protiv ove zemlje. Smatramo da treba postojati solidarnost sa svim zemljama ako želimo imati pozitivnu reakciju. Međutim, večeras moramo poslati snažnu poruku. Snažnu poruku da političari ne ispunjavaju svoje obveze i da nema alternative ispunjavanju obveza. Oni to moraju učiniti. Trebamo poslati snažnu E, oštru poruku ne makedonskom narodu već e, ima moramo reći da znamo da žele bolju budućnost demokratsku budućnost za svoju zemlju i političari makedonije moraju također dokazati da žele isto što i narod makedonije hvala prihvaćate li plavi karton gospođa Sakorafo vam želi postaviti pitanje gospodine howitt prihvaćate li izvolite gospođo sakorava trideset sekundi Hvala lijepa. Gospodine Howitt, rekli ste da parlament, vijeće i komisija imaju jednako stajalište, odnosno da se slažu kada se govori o otvaranju pregovora s Makedonijom, rekli ste da se slažu da to zapravo ovisi o provođenju, uspješnom provođenju e, sporazuma koji je e, potpisan u lipnju, odnosno srpnju. 15. prosinca u zaključcima vijeća u stavku 38. stoji da je stajalište komisije vezano uz pregovarački proces pozitivan, međutim istovremeno to ne dokazuje da postoji apsolutno slaganje kao što vi tvrdite. E, želim poručiti našim grčkim prijateljima, naši prijatelji u Skopju moraju nastaviti s reformama i ne mogu koristiti prijepor oko imena da to ne bi dalje činili ali također apeliram na grčke prijatelje učinite i vi korak naprijed vezano uz spor oko imena u interesu vaše zemlje i u interesu europe. Hvala. Sada dajem riječ na minutu za EKR er, gospodinu Džambaskiju. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, gospođo ministrice, hvala gospodinu Vajglu na pripremi ovoga izvješća. Hvala mu na nastojanjama koje je uložio u pripremu izvješća. Ja sam iz Bugarske i član sam EKR-a. Svi mi podržavamo članstvo Makedonije u Europskoj uniji, ali činjenica je da se svakoga prihvaća u skladu s ostvarenim rezultatima. Postoji također i određeni vremenski rok za pristupanje. E, Makedonija je sada u krizi i jednostavno je otišla korak unatrag u odnosu na napredak koji je ranije postignut. Prava bugarske manjine primjerice zaista se redovito krše u toj zemlji i o tome nema nikakve sumnje. Makedonija ne bi trebala koristiti spor oko imena kao izgovor za neprovođenje reformi. Makedonske vlasti trebaju raditi na tome da riješe probleme svojih građana kako bi svi građani Makedonije mogli uživati puna prava i slobode. Makedonija ne bi smjela koristiti govor mržnje, ne bi trebala izvlačiti povijesne stvari kao prepreku onome što se događa i trebala bi i dalje raditi na dobrosusjedskim odnosima što treba ići ruku pod ruku s reformama. Hvala. Prihvaćate li plavi karton gospodina Canija? Gospodin Sani, izvolite, imate riječ, 30 sekundi. Hvala lijepa. Gospodine zastupniče, dolazite iz regije susjedne Makedoniji i sami ste u svojem govoru spomenuli Makedoniju. E, spomenuli ste i sporoko imena. Ja se nadam da sam ja dobro shvatio da i svi e, drugi ovdje koriste pojam bivša Jugoslavenska republika Makedonija Firem ili Makedonija. E, što vi mislite, tko se treba pridružiti Europskoj uniji, Makedonija ili Firem? Uvaženi kolega, Bugarska je bila prva zemlja koja je priznala neovisnost Makedonije pod njezinim imenom. Mi jako dobro znamo da neki kolege to ne prihvaćaju i da bismo trebali cijelo vrijeme govoriti bivša Jugoslavenska republika Makedonije i tako dalje. Međutim, moja zemlja priznala je Makedoniju pod imenom Makedonija i to je naziv koji ću i dalje koristiti. E, nadam se da će grčki prijatelji razumjeti. Hvala. Hvala lijepa. Dozvolite samo da kao predsjedatelj ovog dijela zasjedanja kažem da je Europski parlament donio odluku koju je ponovio i gospodin Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta u svom pismu koji je poslao 19. veljače gdje stoji treba obratiti posebnu pozornost da se za sve diplomatske i administrativne svrhe koristi ime Firem bivša Jugoslavenska republika Makedonija, što je međunarodno priznato ime te zemlje. A sada dajem na minutu, minutu i polo, prosite riječ gospođi Sako Rafa iz Guja. Kolege, što se tiče izvješća vezanog uz prošlu godinu i napredak Republike Makedonije, kao i mnogi među vama, E, ja smatram da je e, negativna situacija koja je prisutna u zemlji sada zapravo zakočila napredak. Jasno se pokazalo da postoji sustavni deficit e, političke i demokratske sposobnosti kapaciteta u određenim sektorima društva. Također možemo vidjeti da niti kriteriji iz Kopenhagena koji se tiču vladavine prava, poštovanja demokratskih prava, slobode, govora, e, neovisnosti medija i pravosudnog sustava nisu ispoštovani i nisu u skladu sa pravnom stečevinom. Nemojmo biti slijepi. Što se tiče izbjegličke situacije, Mislim da ne možemo govoriti da se radi o vjerodostojnom partneru budući da smo svjedoci svakodnevnog kršenja međunarodnog prava, e, zatvaranjem granica, nasilnim ponašanjem i tako dalje. Ne znam kako možemo nazvati zemlju koja se tako ponaša vjerodostojnim partnerom. Što se tiče imena, radi se o pitanju koje je otvoreno pitanje, međunarodno pitanje i jedini način da se to pitanje riješi jest nastaviti pregovore po pod kapom UN-a te će se na kraju prihvatiti rješenje koje će se među ostalim e, uključiti u izgradnju daljnjih dobrosusjedskih odnosa između dvije zemlje kako bi se jačala stabilizacija koja bi trebala dovesti i do stabilnosti ne samo u tom dijelu e, već u cijeloj regiji. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Sada za zelene minutu i pol gospodin Meserić. Uh, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao i obično izvjestitelj je sjajno obavio posao i bilo je veliko zadovoljstvo s njim surađivati. Rezolucija je snažna, zaslužuje potporu cijeloga doma. Kolege, mogao bih nadugo i naširoko govoriti o važnosti provedbe sporazuma iz lipnja-srpnja o potrebi za hitnim reformama, o potrebi da svi politički akteri preuzmu svoj dio odgovornosti i o načinima suradnje u interesu bivše Jugoslavenske republike Makedonije i u interesu makedonskog naroda. I sve to bilo bi istina. Međutim, ono što želim naglasiti je sljedeće. Mi, Europska unija, također imamo svoj dio odgovornosti u toj priči. Ne radi se samo o pitanju imena. To je jedno od pitanja, ali nije jedino. Važnost uloge vijeća da na razini Europske unije pokuša potaknuti pronalazak stvarnog europskog rješenja za izbližu krizu samo je jedan od elemenata ovog, ove cijele priče. Obećanje komisije e, da će se ostaviti razdoblje počeka prije sljedećih izbora prije nego što se nastavi sa novim reformama. Sve su to važni doprinosi kako bi se ostvario mir i stabilnost u cijeloj regiji. Mi sada gubimo tu regiju iz dana u dan i dozvoljavamo da dođe do političkog nereda, a povijest nas jasno uči da to zaista jest loša ideja. Hvala lijepa. Za EFDD minutu gospodin Korao. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Put Makedonije prema Europskoj uniji zapravo je prekinut prije deset godina zbog nedostatka demokratskog duha i političkih frakcija koje su se u konačnici otvoreno sukobile. Sada je naša zadaća da Makedoniju vratimo na pravi put, a to se mora učiniti temeljem određenih preduvjeta reformi koje će osigurati slobodu djelovanja medija koji više neće biti pod pritiskom vlasti suzbijanje korupcije na svim razinama davanje potpore pravosudnom sustavu te također omogućavanje rada uredu posebnog tužitelja sve je to nešto što svakako treba učiniti ali trebamo također i prije izbora odgovarajuće izborno zakonodavstvo. Ja se nadam da će se ostvariti napredak u svim ovim područjima u što kraćem roku kako bismo se pobrinuli da Makedonija uistinu bude demokratska zemlja s kojom možemo surađivati. Hvala lijepa. A sada minutu i pol za ENF gospodin Bey. Zaista u Europskom parlamentu sva izvješća su slična i slijede jedna za drugim. Europska unija ima ekspanzionistička gledišta i uvijek pokušava u prvi plan staviti jedno te isto pred države članice. Naime, činjenica je da pristupanje NATO više zapravo nije opravdano nakon raspada Varšavskog pakta, a istovremeno ne možemo promicati rodnu ideologiju sa svim ostalim e, stvarima koje idu uz to. E, kada govorimo o e, tom pitanju, vrlo je važno da se članak 22. rezolucije koji traži da se slijede modeli Unije kada se radi o sprečavanju diskriminacije koja se temelji na spolnom i rodnom identitetu E, uzme u obzir. Govorite o romskoj manjini ali to je zapravo lažna rasprava e, zato što govorite o jednoj grupi a istovremeno niste primjerice spomenuli albansku manjinu Albanska manjina jest uistinu um, manjina koja demografski napreduje i koja traži određena prava kako bi se osigurala stabilnost zemlje, posebice od kada je Kosovo objavilo svoju neovisnost. Um, u um, svibnju i lipnju prošle godine imali smo prilike vidjeti vrlo oštre sukobe upravo zbog toga što im prava nisu dovoljena. Mjere koje su poduzele makedonske vlasti nisu opravdane. E, e, Georg Ivanov je na sastanku Višegradske skupine pokazao da više vjeruje Budimpešti nego birokratima iz Brisela kada se radi o preusmjeravanju e, migracijskog toka prema Europi. Hvala. Hvala lijepa gospodin Zarianopoulos, minutu. Hvala lijepa. Službeni naziv je nešto što se u izvješću ne predstavlja kako treba. Dakle, tu se radi u stvari o kapitalu na Balkanu, o ulaganjima u geostrateškoj fronti i se tako vezano uz ruske interese. Dakle, tu će se morati poduzeti još snažnije mjere. Onda to pitanje imena. To je započelo s ratom. Nekadašnja Jugoslavija, protektorat NATO-a i Europske unije. I onda je rezultat isto tako bilo da dakle nedopušteno zatvaranje granica i mijenjanje rute izbjeglica koje su sada stješnjeni u Grčkoj i onda se još na tome čestita. Ta politika E, se opet producira u ovoj skupini prijatelja Makedonije, tako se oni nazivaju. I tu čovjek ima određene sumnje u pogledu suvereniteta, a Balkan se u stvari pretvara u bure baruta. Tu se vidi da se će to sve skupa zajedno dovesti do rata. A sad gospodin Preda, jedna minuta. Mi znamo Komisija izvješće 2015. izvadila iz naslova riječ napredak. E, to je ovogodišnje izvješće o zemljama kandidatkinjama i možda neki smatraju da to nije dobro, ali kod Makedonaca je to primjereno da ne govorimo o napretku jer moglo bi se gotovo govoriti o tome da stvari kreću u natragu, nazad. E, imamo velikih problema pogotovo s onima koji sustavno bojkotiraju stvari i zahtijevaju radikalno rješenje. Neki od naših kolega su dio toga. To je jedna politička kultura gdje se ne želi stupiti u dijalog i tako mi vidimo da se Makedonija stalno nalazi u jednoj političkoj krizi, a mi bismo željeli da se stvari promijene. Bilo bi dobro da cijela ta politička klasa djeluje odgovorno i uistinu smo bili razočarani kada smo vidjeli koliko... Imam jednu minutu, imam još 30 sekundi. Dakle, vrlo brzo su socijalisti djelovali kada govorimo o datumu izbora. Dvoje govornika istovremeno govore. Imate samo jednu minutu. Vaše vrijeme je prošlo. Ne, vidio sam gospodine predsjedniče kod svih drugih govornika e, ste dozvolili da se pređe vrijeme. Ja ne razumijem zašto se sad meni sad tako nešto ne dozvoljava. A sad ste još više govorili nego svi drugi, gospodine Preda. Morate poštivati odluku predsjednika. Dvoje govornika istovremeno govori. To nije dozvoljeno, gospodine Preda. Morate prihvatiti odluku predsjednika. Dao sam još dodatno pola minute. I molim vas, nemojte sada iskušavati moje strpljenje, gospodin Nilsen. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. 2015. smo jasno vidjeli da je ta zemlja suočena sa čitavim nizom e, izazova, razgovor između vlade i opozicije, to je bilo vrlo dobro, ali sada moramo pokazati da uistinu postoji volja za promjenom. Potrebne su nam odlučujuće reforme koje su nužne za budućnost zemlje. Ono što je sada trenutno važno je da sami ljudi mogu dobiti demokratske izbore, a nedostaje nam još čitav niz temeljnih preduvjeta da bi se tako nešto moglo dogoditi. Sloboda medija, nešto što potrebne su nam nezavisni mediji, to je ključno za svako demokratsko društvo. Kada govorimo o stabilnosti društva, a isto tako kada govorimo o mogućem pristupanju Europskoj uniji. Ali to se ne događa. Postoji politička kriza u zemlji, i dodatno tome imamo čitav taj tijek e, izbjeglica, e, potrebna je i solidarnost od strane Europske unije prema Makedoniji e, kako bi se ona uopće mogla snaći u toj situaciji. Uistinu je veliki zadatak pred njom, ali najvažnije je osigurati da sve nužne mjere budu usvojene kako bi imali pravedne i demokratske izbore u Makedoniji. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik. Gospodine predsjedniče, zaključeno je da imamo više od 15.000 izbjeglica. Glavni tajnik UN-a je govorio o toj temi, ali gospodine Han, ništa tu nisam vidio s vaše strane da bi se izvršili određene ispravke u isto tako jer nedavno prekršen teritorijalni suverenitet, e, koristio se suzavac e, na području Grčke, samo kako bi se osiguralo da izbjeglice ne pređu granicu, da ne bi došli do tih sramotnih ograda koje su podignute. Gospodine izvjestitelju, u vašem izvješću e, ne, morate koristiti izraz bivše Jugoslavenska republika Makedonija, a ne Makedonija, ali time kršite e, odluku Ujedinjenih naroda i morate, dakle, još jedan gospodine predsjedniče, želim reći da sam protiv toga da bivša republika Makedonija pristupi Europskoj uniji. Gospodin Jakovčić, izvolite. Želim prije svega zahvaliti našim kolegama u parlamentu i čestitati im na odličnom poslu kojega čine radi stabilizacije Balkana i radi stabilizacije Makedonije. Ono što želim ovdje naglasiti je također otvoreni dijalog sa Grčkom i mislim da je to zaista sjajno i želim ohrabriti kolege i u grčkoj i u makedoniji da zaista pokušaju naći zajednički jezik oko svih tema kao što su već uspjeli oko mnogih tema naći zajednički jezik. ono što želim posebno istaknuti kao izvjestitelj za jadransko jonsku strategiju ovoga parlamenta da e, podržavam ono što je u izvještaju rečeno zato što znam da je iznimno važno za makedoniju da uđe u jadransko jonsku strategiju europske unije i da na taj način E, svi zajedno zagrlimo tu zemlju koja treba našu pomoć. na kraju gospodine hahn molim vas učinite zaista odmah sve kako bi petnaestak tisuća ljudi koji su na granici između grčke i makedonije zaista dobili pomoć i da razriješimo tu situaciju jer ona je zaista neodrživa. Zahvaljujem, jedna gospodine predsjedniče. Imamo uistinu primjer jedne diplomatske greške kada govorimo o Makedoniji. E, kao zemlja koja ima aspiracije da se pridruži Europskoj uniji, ona mora uskladiti svoju politiku sa našom zajedničkom politikom. Što se tiče budućeg članstva, vi čujemo još jedan e, argument e, dakle, koji je vrlo važan u pogledu britanske vanjske politike. Mm, to ime e, Makedonije upravo pokazuje kako u stvari e, Evropska unija ne služi kao netko ko pojačava rad u pojedinim zemljama. Gospodine predsjedniče, e, Evropska unija u stvari diskreditira politiku Velike Britanije na Gibraltaru time što podržava Španjolsku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 Spani se pitanje koje uopće nisu dio ove rasprave. Kada govorimo o Brexitu, e, kakve bi veze onda imala britanska vlada sa Madridom i zašto e, svi iz Gibraltara bi glasali za to da ostanu, a nitko nije glasao za vašu stranku. Oni jako dobro znaju da ako Britanija ostane u EU da je to jedini način kako će Španjolska onda morati zadržati tu granicu otvorenim. Molim vas komentirajte. 30 sekundi za vaš odgovor. Jednog dana ćete shvatiti da Evropska unija nije odgovor za sve. E, to pitanje i ta hipokrizija koju ovdje imamo, je to ponašanje Španjolske, kako se ponaša u Maroku, a drugo onda opet stav kada govori se o Gibraltaru, to govori koliko je snažan e, licemjerje u ovoj e, zemlji mi imamo isto tako vijeće sigurnosti u naroda čim smo mi stalni član i mislim da bi nam bilo puno bolje, dakle se borimo za britanske interese i za interese građana. E, pogotovo s obzirom na to kolika smo velika trgovinska sila. Θα do 23.6. ćete imati vremena o tome razgovarati. Sada je jedna minuta, gospodine Pititidios. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dokument e, gospodina Vajgla je službeni dokument, ali vrlo često se tu koristi ime Makedonija. To je e, uistinu kršenje, a osim toga to krši isto tako grčku senzibilnosti. Inače bi trebalo isto tako reći da se tu ne ukazuje na demokratske deficite u bivšoj Jugoslavijskoj republici. E, Makedonija stalno se pomeće taj datum izbora, ali čak sad ako i dođe do tih izbora, ne znamo da li će to biti demokratski izbori, da li se mogu prihvatiti rezultati. E, postoji snažna korupcija u toj zemlji, nemamo slobodu medija, nemamo nezavisnost pravosuđa, i spriječava se rad e, državne e, držiteljice. Osim toga, bivša Jugoslavijska republika Makedonija krši e, svoje obveze recimo što se tiče susjeda zatvorena je granica prema Grčkoj onda imamo tu i druge priče isto tako Dakle, sa takvom jednom zemljom bi mi trebali pregovarati, pa nije nam dosta da imamo Tursku, nego sad želimo imati još nekog drugog ucjenjivača. Ja se pitam, prekida se govornik. Hvala lijepa. Jedna minuta, gospodin Kukan. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajuće. Najiskrenije se zahvaljujem Ivi Vajglu na ovom izvješću. Makedonija se nalazi u teškoj poziciji. Politička kriza nije gotova i zajedno sa čitavim tim migracijskom tijekom e, moramo spomenuti vrlo krhku situaciju u toj zemlji, a uistinu čvrsto vjerujem da mi moramo dati podršku toj zemlji. Integracijski proces Europske unije još uvijek ključan u pogledu budućnosti te zemlje. E, moramo se tu angažirati i pomoći u snaženju demokracije i političke stabilnosti. Kako bi stvari napredovale, mora doći do potpune implementacije prošlogodišnjih političkih dogovora i mora doći do dobre pripreme slobodnih izbora u lipnju. Postaviti se jasni prioriteti Nažalost, Makedonija čeka e, već sedam godina otvaranje poglavlja, suočena sa svim tim izazovima, morat će sada udostručiti svoje napore e, u pogledu mogućeg puta prema Europskoj mi joj trebamo pomoći. Hvala. Gospodin Picula, izvolite. Kolegi Vajglu na objektivnom prikazu zaista turbulentne godine za Makedoniju. S jedne strane, sadržaj naših rasprava se ponavlja,

Čestitam kolegi vajglu na objektivnom prikazu zaista turbulentne godine za makedoniju. iste preporuke o otvaranju pregovora prijepori oko imena bez konkretnog napretka ali se s druge strane politička situacija u zemlji nažalost postupno pogoršavala. zato i pozdravljam dogovor iz Pržina, dogovor između vlasti i oporbe nakon angažiranog posredovanja naših kolega status quo samo bi umnožio probleme zemlje ali prava je opasnost da oni postanu kronični ili se čak preliju preko njenih granica. poseban napor je potreban za saniranje izbjegličke krize jer je makedonija jedna od najizloženijih zemalja. makedonija je mala multietnička zemlja opterećena ozbiljnim unutarnjim konfliktima u turbulentnom geopolitičkom okruženju. problemi kao što su optužbe za ilegalno prisluškivanje tisuća građana prijetnje novinarima rasprostranjena korupcija te esto ispreplitanje stranakih i državnih aktivnosti rezultirali su dubokim podjelama u drutvu izostankom političkog dijaloga. zato bi daljnje odgađanje dogovorenih reformi dodatno produbilo nepovjerenje i ugrozilo europsku perspektivu. hvala. da li plavu karticu? Uistinu moram reći da je tragično da Europski parlament koji bi trebao biti koljevka demokracije, da se tu uopće ne poštuju odluke Ujedinjenog naroda. Dakle, radi se o nazivu, o imenu. Dakle, neke kolege e, dalje uporno govore o Makedoniji. To što Tito nije uspio nakon drugog svjetskog rata e, je uspio jedan novi etni. I sad mi pokušavamo ovdje u Europskom parlamentu jedan čisto grčko ime ovdje preuzeti. Makedonija je grčki naziv, grčka kultura, grčka povijest i mi želimo da sada e, ovdje ne možemo gospodin Picul imate 30 sekundi zastupnie potpuno razumijevajući vašu osjetljivost na ovoj temi ja ću samo kazati da u međunarodnom političkom komuniciranju imamo naravno makedoniju priznatu pod e, imenom njezinog ustava i makedoniju pod imenom kojeg vi koristite znači bivša jugoslavenska republika makedonija. moja država, republika hrvatska priznala je makedoniju pod njezinim ustavnim imenom i bez obzira na osjetljivost koju razumijem ja ću nastaviti koristiti to ime. nadam se dogovoru izmeu Skopje i atene. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Gospodin Czernecki, predsjedniče dame i gospodo, želim zahvaliti gospodinu Vajglu na izvrsnom izvješću. Također cijenim ono što poduzima povjerenik Han vezano uz ovaj postupni i spori proces proširivanja Europske unije, no nema alternative. Ja se zalažem za proširenje i smatram da Makedonija, odnosno bivša Jugoslavenska republika Makedonija, da upotrebim taj naziv, spada u europsku civilizaciju, te da je mjesto Skopja unutar Evropske unije. Ne bih htio da se problemi s demokracijom u toj zemlji tumače kao izgovor da se Skopje uspori na putu prema europskim integracijama. Mislim da proevropski napori ove zemlje su nešto što treba podržati. Hvala. Gospodin McAllister, na jednu minutu. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Ja vjerujem da su tri pitanja ključna kako bi bivša Jugoslavenska republika Makedonija ponovno stala na pravi put. Sve političke stranke trebaju preuzeti odgovornost i pobrinuti se za punu provedbu preuzetih obveza i to na održiv način. Drugo, ova se zemlja mora pripremiti za parlamentarne izbore i mora osigurati da postupak izbora bude pravedan i pošten. Borba protiv korupcije mora se nastaviti na objektivan i odlučan način. Bivša Jugoslavenska republika Makedonija treba našu pomoć u Europskom parlamentu. Nadam se da će ova rezolucija dati doprinos da ova zemlja ostane na svom europskom putu i posebno zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Vajglu. Hvala lijepa. Sada na jednu minutu gospodin Franzulika. Dame i gospodo, ja sam primjena na znanje odluku Makedonskog parlamenta od 23. veljače da se donese novi datum za održavanje parlamentarnih izbora 5. lipnja. Činjenica da nije postignut konsenzus sa oporbenom strankom uistinu je razlog za žaljenje. To je propuštena politička prilika, danje reforme medija i razgovori ne mogu se odgađati do nakon izbora. Vjerujem da sve političke stranke u Makedoniji trebaju poduzeti napore kako bi se stvorili preduvjeti za e, dakle uranjene izbore i da je e, potrebno e, postići dogovor stranaka kako bi se ispunili preduvjeti i sporazuma iz Pržina. Što se tiče bilateralnih pitanja i pitanja, e, rješavanja tih pitanja sa Grčkom i Bugarskom, to ne treba koristiti kako bi se spriječavao postupaka euroatlantskih integracija. To treba riješiti u konstruktivnom ozručju u što ranijoj fazi procesa, imajući u vidu načela Ujedinjenih naroda i Europske unije. Imate plavi karton od strane gospođe Spirakis. Prihvaćate li odgovoriti na plavi karton? Izvolite, gospođo. Hvala. Imate 30 sekundi. Hvala predsjedniče. Ja sam vas vrlo pažljivo slušala, govorili ste o rješavanju bilateralnih pitanja. Htjela bih vam postaviti sljedeće pitanje. Temeljem podataka udruge Novinara bez granica, bivša Jugoslavenska republika Makedonija je na 190. mjestu nego, niže nego što je bila 2009. godine. Uistinu postoje problemi kada je riječ o slobodi medija i slično. Zanima me e, zašto vas ne brine kršenje tako važnog kriterija u središtu Europe, a govorimo o zemlji koja traži da joj se da datum za početak pregovora. Imate 30 sekundi za odgovor i to zahvaljujući moje tolerantnosti. Da, Izvjesno je da Makedonija mora poštivati sve kriterije. Istovremeno ne možemo preostaviti zemlje Zapadnog Balkana u nekakvoj sivoj zoni. Malo po malo sve te zemlje moramo integrirati u Europsku uniju i NATO savez ako želimo zajamčiti budućnost naše e, organizacije u Europskoj uniji. Hvala. I sada dajem riječ na jednu minutu gospodinu tanoku sve kontinentalne zemlje imale bi koristi od danjih e, euroatlantskih integracija. Privremena vlada u Makedoniji slaže se s mojim stajalištem i spremna je nastaviti e, raditi na putu za članstvo u Europskoj uniji i e, postići napredak u gospodarstvu. Moramo podržati kandidaturu Makedonije i apelirati na države članice koje imaju određene probleme da pronađu rješenja. U ovoj tekućoj migrantskoj krizi Makedonija je pod velikim pritiskom. Isto tako će se održati izbori u lipnju. To su sve osjetljiva pitanja, posebno imajući u vidu međuetničke odnose koji su oduvijek bili krhki u toj maloj zemlji. Sada se predugo već odgađa otvaranje pregovora i ne bismo trebali e, propustiti još jednu priliku kako susjedne zemlje na Zapadnom Balkanu idu prema naprijed, ne mislim da bismo trebali biti, doći u situaciju kada će Makedonija biti jedina kandidatkinja i okružena državama članicama Europske unije. Hvala. Imate plavi karton, gospodin Plenković vam želi postaviti pitanje, prihvaćate li? Izvolite. Imate 30 sekundi, gospodine Plenković gospodine predsjedavajući kolega tannock vi ste spomenuli da ste za pristupanje i otvaranje pregovora e, s makedonijom. što mislite s obzirom na vaše izvješće o crnoj gori o članstvu ove zemlje u nato u? a drugo da li mislite da li je komisija dala dovoljno financijskih sredstava da riješi ovu tešku humanitarnu situaciju na granici između grčke i makedonije koja je svakim danom sve zahtjevnija? hvala vam. Imate 30 sekundi. Pa ovo nije izravno u vezi sa Crnom Gorom. Ja sam izvjestitelj za Crnu Goru, naime Crna Gora nije pod takvim pritiskom niti njihova granica. 700 milijuna eura čini mi se cifra, nisam na tom odboru inače, ali čini mi se da je to određeno za pomoć, da kako Makedonija je pod velikim pritiskom zbog zatvaranja granice, no osobno smatram da ne možete imati neograničeno velik broj migranata, mora doći do nekakvog dogovora, e, razmotrili smo dogovor koji je postignut s Turskom, nadamo se da će to djelotvorno usporiti priljev izbjeglica i nadam se da će zemlje zapadnog Zapadnog Balkana moći nositi se s tim pritiskom i da će se uspostaviti program kako bi ti ljudi ostali u izbjegličkim kampovima u Turskoj, e, Jordanu i Libanonu umjesto da putem Balkana dođu do Europe. Hvala. Sada na jednu minutu gospodin Kefalejanis. Problem u pregovorima između Europske unije i Skopja nije naziv, nego demokratski deficit koji e, tu postoji u bivšoj Jugoslavijskoj republici Makedonije. Poštivanje kriterija iz Kopenhagena je naš preduvjet. E, dakle, kriteriji iz Kopenhagena također obuhvaćaju i dobrosusjedske odnose. U izvješću Europske komisije istaknuto je da je došlo do regresije u području transparentnosti, funkcioniranja medija i funkcioniranja pravosuđa te e, demokratskog režima. U ovom izvješću se koristi naziv Makedonija i makedonski i tako se stječe dojam da je Europski parlament zauzeo stranu Skopja. Pitanje naziva nije bilateralno pitanje, to je međunarodno pitanje i kao takvo e, treba se riješiti u sklopu tijela Ujedinjenih naroda. Hvala. Zahvaljujem vam i sada na jednu i po minutu ima riječ sljedeći govornik. Prethodni govornici su već naveli probleme, nedostatak medije, slobode medija, korupcija, nedostatan demokratski proces, e, E, tu postoje velike probleme, to je zemlja to ne opravdava ovo sve. Najveći izazov za tu zemlju je zasigurno bila ova izbjeglička kriza. I budući da su sve izbjeglice putovali kroz tu zemlju. E, Skoplje je jako dobro ovladalo tom situacijom i uz pomoć Evropske unije. I kada govorimo o tom europskom standardu možemo e, reći da tu nije situacija kako bi trebala biti više puta sam putovao tom balkanskom rutom. S jedne strane možemo utvrditi da postoji velika spremnost stanovništva na pomoć, ne e, vladine organizacije kao recimo Legi se uistinu brinu za podršku. S druge strane, postoji isto tako ozbiljna izvješća da e, tu imamo profesionalne mreže krijumčara tijekom e, posljednjeg posjeta u Dževđeliji. Sam bio time konfrontiran e, da su čak izbjeglice bili izloženi nasilju od strane straž vojnika i stražara na granici. Dakle, e, tu je vrlo važno to pitanje mogućnosti integrirane zemlje, ali isto tako bi trebali uzeti u obzir e, e, to da i ta zemlja mora odigrati ključan doprinos u pogledu zatvaranja krimčanske rute. Ja čestitam kolegi Ivi Vajglu za, na njegovom odgovornom poslu i na njegovom smislu pogledu nekih ključnih pitanja. Politički događaj prošle godine su pokazali da europska perspektiva u pogledu fajrovama Makedonije ne ovisi o dakle, određene volji za reformom europskim partnerima i isto tako da je interna stabilnost bitna i kvaliteta demokracije. Uistinu mi je žao da posljedice unutarnjeg razvoja su stvar jedna vrsta uvjetovanosti. Samo konzistentna provedba može osnažiti kredibilitet cijelog procesa pristupanja i stabilizirati političku sliku ove zemlje kandidatkinje i želio bih ukazati na napredak cijele regije kada govorimo o europskoj perspektivi. Da bude silna i sigurna bez страните od Западните Балкани, u Makedonija, da stane čast od naših hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Neću govoriti o migracijskoj krizi, već o problemima koji sežu mnogo dalje u prošlost. Želim naglasiti da govor mržnje nikako ne može više biti sastavnim dijelom školskih udžbenika. Oni koji se nazivaju bugarima ne bi smjeli biti spriječeni u tome da obilježavaju različite povijesne događaje koji su važni za te preporuke e, ponovljene su mnogo puta i pitam se zašto je došlo do akumuliranja nepovjerenja i zašto to još uvijek nije riješeno. Evo jedan konkretni primjer. Dimitrov Tariv, veliki spisatelj Bugarske, rekao je da dvije knjige njegovog djeda jesu e, objavljene u Skopju, ali istovremeno nisu poštovana prava intelektualnog vlasništva, odnosno autorska prava. E, osoba, odnosno njegov djed, opisan je kao makedonac, a ne kao bugarin. Ako Makedonija zaista želi pristupiti Europskoj uniji u teškoj situaciji u kojoj se sada nalazi, može to učiniti samo ako riješi ovakve probleme i više ne prakticira ovakve stvari. Hvala. Čestitam kolegi Vajglu na izvješću i zahvaljujem mu na prihvaćanju mojih amandmana vezanih uz članstvo Makedonije u NATO-u i otvaranje pregovora sa Europskom unijom potpuno se slažem s njim u konstataciji da je makedonija zemlja kandidatkinja koja je ostvarila najveći napredak u pogledu usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom unije. stoga je nepravedno da se makedonija drži više od deset godina u čekaonici. pozivam vijeće da makedoniji otvori pregovore a da se bilateralna pitanja rješavaju tijekom pregovora. također izražavam zabrinutost zbog nepoštivanja dogovora postignutog prošle godine a vezano uz održavanje izbora u makedoniji smatram povjerenie hahn da se nije smjelo odgoditi izbore zato što to traže oni koji žele vladati bez izbora. takva situacija uzrokuje političku nestabilnost u zemlji i otežava provedbu reformi. makedonija igra važnu ulogu u upravljanju migrantskom krizom u čemu treba dobiti snažniju podršku europske unije. makedonija treba europskoj uniji i unija treba makedoniji. pozivam stoga još jednom vijeće da makedoniji otvori pregovore. hvala lijepo. To je Maletić. Maletić. Zahvaljujem predsjedavajući. Čestitam na početku kolegi Vajglu na izvrsno pripremljenom izvješću. A poštovani povjereniče Hahn, za vas imam dvije molbe. Jedna je da pronađemo mehanizme kako ojačati administrativne kapacitete u delegaciji europske unije u makedoniji jer je makedonija izgubila seventy milijuna eura decommitment ipa je toliki a sustav je zapravo centraliziran i ta sredstva ugovara delegacija. dakle to bi morali e, izbjei u sljedeim periodima druga molba vezana je uz vraćanje tih sedamdeset milijuna eura makedoniji kako bi se iskoristili za upravljanje migrantskom krizom jer ova država mora uložiti jako puno u upravljanje granicama i e, kvalitetno smještanje izbjeglica sedamdeset milijuna e, izgubljenih je jako puno i isto tako vas molim da uzmemo u obzir da sve ovo što je pred makedonijom za odraditi su trebale odraditi i druge e, države u pregovorima i puno brže i uspješnije su bile kad su pregovori bili otvoreni. hvala. ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εγγεγραμμένων ομιλητών για την ekthesi proodu 2015 για tin što se tiče prethod e, bivše Jugoslavijske republike Makedonije, otvaram spontano javljanje za riječ o ovom izvješću. Imamo osam javljanja za riječ. Gotovo svi klubovi zastupnika su zatražili za riječ. Molim vas da se držite dogovorenog vremena za izlaganje. Imate samo jednu minutu. Gospođa Sofija Patricija, hvala vam na davanju riječi uistinu čestitam našem kolegu Vajglu na izvanrednom izvješću. U ovom trenutku kada Europska ima toliko problema sa izbjegličkom krizom, Makedonija se pokazala pouzdanim partnerom unatoč teškoj internoj situaciji, unatoč to tome što nisu država članice Europske unije, oni poštuju pravila šengenskog zakonika apsolutno. Stoga e, mislim da ova izvješća komisije koja naliku jedan drugome iz godine u godinu ukazuju na to da je Makedonija pripravna za otvaranje pretpristupnih pregovora. Gospodin Kaputo. Hvala predsjedniče. Postoji zabrinutosti zbog situacije u bivšoj Jugoslavijskoj republike Makedoniji, čito vezano za pravnu državu i e, još mnogi drugi elementi koji su jako važni za Europsku uniju. Što se tiče e, migracijske krize, činjenica da nema suradnje u pristupu, to je nešto što dodatno e, postavlja probleme toj situaciji. Svega malen broj migranata može proći. E, Skoplju treba e, potreb pomoć Europe. Međutim, trebalo bi e, surađivati, to je vrlo važno za europske integracije. Problem su zemlje koje zapravo nisu još riješile strateške linije koje su temeljne. pozdravim predsjednika ne zaradi tehniti političke elite, a zaradi građanske obštevstva na tezi mlade demokracije. Za sažalje, dnes Makedonija je opasno razdeljena, a tazi politička kriza mnogo brzo može da podkupaje... Postoji podjela što može dovesti u pitanje neovisnosti zemlje, da ne smijemo zaboraviti izbjeglice, Problem izbjeglica može riješiti sama Europska unija, a ne suzavac. Europska unija ne bi smjela odustati od strateške važnosti i održavanja europskog sna. Imamo sedam preporuka u izvješću da se e, pokrene inicijativa upravo na toj liniji. Željeli bismo pozvati zemlju da održi pravedne izbore i da je, da je, njiho, da je uloga vlade da služi građanima zemlje, uključujući manjine, i tek tada mogu povratiti povjerenje u institucije i provesti nepotrebne potrebne e, reforme. Gospodin Presodos. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Izvješće Europske komisije o napretku u pretpristupnim pregovorima, bivše Republike Makedonije. E, sve je vrlo očito. Deset godina nakon otvaranja pretpristupnih pregovora ne vidi se veliki napredak kod ove zemlje. Još uvijek postoje taj otvoreni spor sa Grčkom, dobrosusjedski odnosi su ugroženi i krivotvori se grčka povijest i grčka kultura i mi smo ustvrdili da su postoje određene tvrdnje u Skopju koje to dokazuju. Moraju, moraju se poštivati ljudska prava, moraju, moraju se produbiti demokracija. To su uvjeti koje mi postavljamo, a to ne možemo konstatirati e, u Makedoniji preduvjeti ne postoje za otvaranje predpristupnih pregovora sa Makedonijom. Hvala. Na jednu minutu, gospodin Šolc. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Weigl, hvala vam na svoj energiji koju ste uložili u ovo izvješće koje je odlično. Makedonija je u čekaonici i to duže od deset godina i u jednoj posebnoj poziciji je vezano uz članstvo kada se usporedi sa drugim državama Zapadnog Balkana koji su također zemlje kandidatkinje. Naravno da ima mnogo promjena sa kojima je Makedonija suočena, no izbjeglička kriza je jedna od najvažnijih situacija. I Makedonija se pokazala sposobnom ponijeti jedan ovako veliki teret za tako malu zemlju i mislim da bi Europska unija trebala početi više djelovati, a manje pričati. I komisija bi trebala razmotriti Makedoniju drugim očima jer s jedne strane previđamo manjkavosti i nedostatke u Turskoj, ali ne i u Makedoniji. Zastupnika Staldo ima riječ. Želim se zahvaliti kolegi Ivi Vajglu na izvrsnom izvješću koji je kao uvijek vrlo odmjeren. Ovdje vi ne krijete niti sva napredovanja, niti vrlo velike probleme još postoje u vladi bivše Jugoslavenske republike Makedonije. Treba mnogo toga načiniti po pitanju pravosuđa. Također, još uvijek je prevelika politizacija javne uprave, postoje problemi s korupcijom, etničkim odnosima, a naročito je problem sloboda medija. Mi se zalažemo za proširenje Europske unije na cijeli Zapadni Balkan. Međutim, u ovom času Europska unija i Europska komisija prave veliku političku grešku. Ne možemo e, tražiti od Makedonije da se bavi policijskim pitanjima jer e, možda će jednog dana i Grčka i Italija e, postati neka vrsta mehanizma za redistribuciju migracijskog fenomena. To je sada greška. Tražimo da cijeli proces bude malo više uravnotežen. Hvala riječ ima gospodin Spira, Spiraki. Uvaženi kolege, što mi zapravo zahtijevamo od eh, zemlja kandidatkenja poštivanje kopenhaških kriterija i poštivanje demokratskih načela. Što se događa u Makedoniji? Imamo veliki nedostatak i što se tiče ljudskih prava i što se tiče poštivanja prava manjina, slobode tiska i u Europi neprestano e, moramo ustvrditi da mnogo tih vrijednosti e, se ne poštuje. Hoćemo li unatoč tome E, to previdjeti. Reagiramo na zahtjeve Turske, došlo je do odgode izbora i osim toga ova bivša Jugoslavenska republika Makedonija baš ne pomaže na granici sa Grčkom. Stotine tisuća izbjeglica se nalazi na granici, oni zaslužuju zaštitu. Makedonija je zatvorila svoje granice. Bivša Jugoslavska republika Makedonija mora mnogo toga još ostvariti kako bi stvorila demokratska načela koja su potrebna u jednoj e, europskoj zemlji. Na jednu minutu gospodin Polčak kao posljednji u okviru ovog postupka. želio bih izbjeći e, blokiranje razgovora o predpristupnim pregovorima. Želio bih čestitati gospodinu Bajglu i mora se reći da zapravo Makedonija zaostaje u odnosu na naša očekivanja. Što moramo se napraviti kako bismo ubrzali reforme i tada bi i, u tom slučaju e, bivša Jugoslavijska republika Makedonija može očekivati našu punu potporu. Ova pitanja koja su postavili moji kolege su legitimna. Ne možemo e, moramo tu stvrditi da se reforme moraju provesti, moramo pomoći Makedoniji. Ja sam član skupine prijatelja Makedonije. Hvala lijepo. Sada dajemo riječ Europskoj komisiji povjereniku Hanu. Uvažena ministrice, uvaženi zastupnici, zahvaljujem vam još jednom na ovoj raspravi, posebice onima koji su slijedili cijelu raspravu. Mislim da politički čelnici više Jugoslavenske republike Makedonije sada imaju odgovornost da poduzmu potrebne korake kako bi vratili zemlju ponovno u euroatlantskom smjeru. Mi smo poslali jasnu poruku, potreba da se provede politički e, sporazum u cijelosti, e, zahtjeva hitne reforme, prioritete kojim, na koje se obvezala vlada. Sljedeći izazov za političke čelnike je pokazati političku volju i poduzeti potrebne mjere kako bi se organizirali vjerodostojni izbori 5. lipnja izbori sukladno političkom sporazumu moraju biti ključni korak e, zajedno sa demokratskim procesom. E, izbori moraju vratiti povjerenje građana u izborni proces i e, moraju moći pomoći zemlji da prebrodi političku krizu. Mi ćemo pomno pratiti što se događa. Zemlja, ova zemlja više ne može gubiti vrijeme, to kažem posebice u kontekstu onoga o čemu smo ovdje raspravljali, a to je nekoliko puta bilo spomenuto, migracija i izbjeglice. Stoga mislim da političko vodstvo u zemlji bi se trebalo usredotočiti na ta dva pitanja i uvjeravam vas da Europska unija podržava ovu zemlju i u smislu ekspertize i u smislu novca no i ovdje moram reći sve se temelji na konkretnim potrebama. Ne radi se samo o prijenosu novca na temelju nekog nejasnog zahtjeva, već isključivo na temelju potreba, pravih potreba i tek tada pružamo podršku. Politička kriza bi se trebala završiti jednom zauvijek u interesu zemlje i to je u interesu građana ove zemlje, oni to zahtijevaju. Stoga u ime ovog doma šaljem jedinstvenu poruku političkim vođama ove zemlje i želio bih reći svima koji su kritizirali demokraciju, odnosno demokratska kretanja u zemlji, kritike stoje, slažem se s time, no s druge strane moramo uvidjeti da je najveći izazov u, za Europsku uniju, za naše vlastite interese, upravo rješavanje tih nedostataka. Imamo najveću snagu samo kada možemo dobro pripremiti predpristupne pregovore i tada imamo, možemo iskoristiti tu snagu tijekom pregovora jer kao što smo vidjeli, nakon pristupa više nemamo tu snagu i takav utjecaj. Toga moramo biti svjesni kada imamo na umu daljnji razvoj bivše Jugoslavijske republike Makedonije. U tom smislu računam na vas i u budućnosti i zahvaljujem vam ne samo na današnjoj raspravi, već i na vašem angažmanu. Hvala. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. U ime vijeća riječ ima gospođa Žanin Henis Plašert. Gospodine povjereniče, uvaženi zastupnici, zaključno dopustite mi da još jednom iskažem svoju iskrenu zahvalu vama, gospodine Weigl, kao i gospodinu Hajdu i Kukanu na vašoj predanosti. Vijeće pridaje veliku važnost napretku u bivšoj Jugoslavijskoj republici Makedoniji. Međutim, mi smo i dalje ozbiljno zabrnuti vezano uz krhku situaciju na domaćoj političkoj sceni. Politički dijalog se mora voditi sa svim dijelovima političke scene, sa svim političkim partnerima. E, komisija preporučila E, da se najprije ispuni uvjet prije otvaranja pregovora sa bivšom Jugoslavijskom republikom Makedonijom, e, e, ispunjavanjem sporazuma iz lipnja i srpnja i provođenjem svih reformi. To je opravdano. Nakon parlamentarnih izbora moramo se ponovno pozabaviti tim pitanjem i tada će se i vijeće očitovati. Trenutno Ovih je sve o političkim čelnicima bivše Jugoslavijske republike Makedonije. Na njima je, drago mi je da se većina vas slaže s time, dakle na njima je da e, u svoje takav pristup. Mi, mi ćemo i dalje računati na potporu Europskog parlamenta koji treba pozvati sve političke aktere u Makedoniji da surađuju i da vrate ovu zemlju na pravi smjer. Hvala. Zahvaljujem vama. Imamo jedan prijedlog za rezoluciju.